Eh, Poštovani kolege, nastavljamo sa sjednicom Europskog parlamenta koja je prekinuta 13. veljače. Pozivam zastupnike, budući da nas neće biti mnogo, da se međusobno udalje najmanje za jedno mjesto, ako je to i kako moguće, zbog svima poznatih zdravstvenih mjera. Zapisnik sa zasjedanja 13. veljače, usvojeni tekstovi su podijeljeni. Ima li prigovora? Ako nema prigovora, onda je zapisnik ovime usvojen. Nekoliko priopćenja. Nakon izbora gospodina Mata Carthea za zastupnika u Irskom parlamentu, parlament uzima na znanje da je njegovo mjesto upražnjeno od 8. veljače 2020. godine sukladno poslovniku vlasti u Irskoj su priopćile da je umjesto njega izabran Chris McManus koji će zamijeniti gospodina McCarthyja od 6. ožujka 2020. godine. Dakle, pozdravljamo novog kolegu i podsjećam da pod uvjetima koji su predviđeni poslovnikom e, on obavlja svoju punopravnu e, dužnost kao zastupnik parlamenta. Klubovi SID, Renew i Zeleni priopćili su mi neke izmjene u vezi sa imenovanjima na odbore i delegacije i ta su imenovanja u zapisniku sa današnjeg zasjedanja i stupit će na snagu ovim priopćenjem. Konferencija predsjednika odbora me izvješće da nije zaprimila nikakav prigovor na preporuku odbora Agri da se neće suprotstaviti jednom delegiranom aktu sukladno članku 111. stavku 6. poslovnika. O tome imate informaciju na stranici parlamenta i ako unutar 24 sata jedan klub ili jedan određeni broj zastupnika ne uloži prigovor, preporuka će se smatrati usvojenom, a u protivnom slučaju o njoj će se glasovati. Prelazimo sada na dnevni red. Care colleghe e cari colleghi, come vi ho comunicato Poštovani kolege, kao što sam vam priopćio prošloga četvrtka, ovo tjedna plenarna sjednica održava se e, u izvanrednim okolnostima ovdje u Briselu zbog više sile. Donio sam tu odluku temeljem izvješća liječničke službe parlamenta koja je nakon što je proučila kretanje epidemije COVID-19 koronavirusa utvrdila da bi preseljenje Europskog parlamenta u Strasbur radi plenarnog zasjedanja predstavljalo daleko veću opasnost po naše zdravlje i zdravlje lokalnog stanovništva. Uzeo sam dakle na znanje da ne postoje nužni uvjeti kako bi se omogućilo svim udionicima na plenarnoj sjednici da se osjećaju sigurnima. Dakle, odluka da se plenarna sjednica održi ovdje u Briselu donesena je u tom duhu i s namjerom da se nastavi poslovanje parlamenta i da se ne prekida sa zakonodavnim aktivnostima. Želim zahvaliti francuskim vlastima i svima onima koji su sudjelovali u ovom procesu na njihovoj suradnji. Želim zahvaliti i upravi parlamenta koja već tjednima prati razvoj događaja. Ovo su teški trenuci za našu instituciju. svi mi, svi zastupnici, svi klubovi zastupnika moraju nastojati zaštititi djelatnosti parlamenta i omogućiti odvijanje našeg demokratskog života. Naše vlade i Europska unija traže žrtve od građana, a i mi smo pozvani da damo dobar primjer. Moramo učiniti sve što je moguće, sve dok to bude moguće, kako bismo osigurali kontinuitet zakonodavne aktivnosti i donošenja proračuna. Odluke koje su donesene za potrebe borbe protiv koronavirusa namijenjene su podršci rada i gospodarstva koji su pretrpjeli težak udar, utarac, ali isto tako kako bismo nastavili raditi na zelenom planu, na pitanjima imigracije i na višegodišnjem financijskom okviru. Sve nam to nalaže da ostanemo na svojim radnim mjestima. Želim izraziti solidarnost sa svim kolegama koji su u zahvaćenim područjima i koji ne mogu potovati, a onima koji nisu u, toj, u tim okolnostima želimo uputiti poziv da slušaju vlasti i da razmotre mogućnost u ovom trenutku da ostanu u Briseli kako bi smanjili što više broj putovanja. Kao što smo i sami ustanovili prema provjerama koje smo proveli, putovanja predstavljaju izvor zabrinutosti. Moramo ostvariti svoj parlamentarni mandat i odati počast svima onima koji u Europi i u svijetu obavljaju svoju dužnost. To je njihova svakodnevna dužnost u borbi protiv širenja bolesti. Uvjeren sam da ćemo sa odgovornošću, ali i uz veliki ponos biti dorasli ovom izazovu. Iz tog razloga sazvao sam za današnji dan izradi sastanak konferencije predsjednika i zahvaljujem svima na suradnju i na duhu kojim su pristupili ovim događajima. Odlučili smo izmijeniti konačan nacrt dnevnog reda za ovaj tjedan i to na sljedeći način. Dakle, zasjedanje u Ožiku sastojat će se samo od sutrašnjeg dana, 10. ožika i teći će kako slijedi. Od 9 do 12 sati izjave vijeća i komisije o epidemiji koronavirusa. Naravno, želimo da parlament bude prisutan i da također aktivno sudjeluje u ovoj borbi. Poslije podne od 15 do 18 sati ćemo izjave vijeća i komisije o zaključcima izvanrednog sastanka Europskog vijeća o višegodišnjem financijskom okviru. Znamo da je parlament jedan od glavnih institucija u ovoj u proceduri. Nakon toga ćemo imati izjave komisije i vijeća o situaciji migranata na grčko-turskoj granici i zajedničkom odgovoru na taj problem. Te su odluke usvojene na sastanku konferencije predsjednika i naravno kao što svi znaju, želimo da parlament e, ostane otvoren, da nastavi raditi, ali moramo poduzeti i sve mjere predostrožnosti i smanjiti naše aktivnosti na one najnužnije. Zato sada prekidam sjednicu i nastavit ćemo sutra u 9 sati. Hvala vam. Hvala vam na suradnji.